je izjava Vijeća i komisije o provedbi i nasljeđu Europske godine za razvoj. U ime Vijeća dajem riječ gospodinu Šmitu. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dragi zastupnici, nekoliko dana nakon što smo službeno zaključili Europsku godinu razvoja, Zapravo to ćemo činiti 9. prosinca u Luksemburgu i vrlo mi je drago što imam sada u raspravu s vama o ovom primjeru izvrsne suradnje među europskim institucijama, dakle državama članicama, civilnom sektoru, sektoru poslovanja i svih onih koji se tiče razvoja. Vijeće države članice Europske unije su se jako uključili u Europsku godinu razvoja od samog početka kao prvo u okviru pripremnih aktivnosti tako što se usvojila i odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pokretanju Europske godine razvoja na temelju prijedloga komisije već od 1. siječnja 2015. godine smo bili tako spremni živjeti i provesti tu godinu pod e, sloganom Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost. Imali smo i e, izniman program s aktivnostima kako bismo vidjeli koje rezultate Europska unija postiže s državama članicama kao međunarodni akter i kao glavni doprinositelj e, razvojne pomoći u svijetu. Imali smo i e, inauguracijsku sjednicu u Rigi ili raspravu u Briselu o agendi za razdoblje nakon 2015. godine uz prisustvo gospodina Banki Muna, glavnog tajnika Ujedinih naroda. Veliki broj država članica je također u svojim državama održalo službenu inauguraciju Europske godine razvoja uz prisustvo najvećih e, ličnosti, tako su izrazili svoju opredjeljenost za razvoj, ali prije svega su države članice odigrali ključnu odluku u provedbi aktivnosti Europske godine razvoja, tako što su te aktivnosti što više pokušali približiti europskim građanima. Radili smo ruku pod ruku sa regionalnim i lokalnim dionicima, sa civilnim društvom, sa obrazovnim, kulturnim i istražnim dionicima, sa svim partnerima koji su na ovaj ili na onaj način dijelili naš osjećaj odgovornosti i solidarnosti. Naravno, također smo sve to uključili i privatni sektor, zato što je e, uloga prvom važnosti i zato što imamo tu posebnu odgovornost. Isto tako smo se bavili socijalnim medijima i digitalnom podrškom kako bismo prije svega se obratili mladima prioritetnoj skupini imamo e, okvir do 2030. godinu za razvoj i mnoge mlade osobe se tu aktivno time bave. Treba ih podržati, treba ih informirati u e, njihovim aktivnostima i potaknuti interes onih kojih koje to još za sad ne zanima. 2015. godina je bila važna godina, bogata, e, kada se radi o međunarodnim događajima koji su izravno povezani sa razvojem. Imali smo svjetsku izložbu u Milanu, E, opću skupštinu jedinih naroda na kojem se usvojio novi plan za razvoj. Imali smo sastanak u Addis Abebi o financiranju razvoja. Imamo sada trenutno konferenciju u Parizu o klimatskim promjenama. To su samo neki od najvažnijih događaja. Mnogo događaja gdje smo mogli raspravljati o razvoju tijekom Europske godine razvoja, a Europska unija je time mogla prenijeti e, čvrsto i odlučno svoju poruku. Neću ovdje ponoviti važnost koju, koju ima razvoj. E, rasprave koje vodimo tih nekoliko mjeseci, prije svega o migraciji i o izbjegličkoj krizi, su opet pokazali da je to iznimno važno. Razvoj je često ključ rješenja, a često je i druga strana medalje kada se radi o migraciji. Imao sam priliku reći kada smo prije raspravljali o održivom razvoju prije nekoliko mjeseci već sljedeće, borbu protiv siromaštva i protiv e, očaja koje tjera ljude da u najgorim uvjetima napuštaju svoje države i dalje treba ostati naš glavni prioritet. Ova godina me dopustila da osvijestimo javnost o razvojnoj suradnji vezano uz korisnike, ali prije svega i za građane Europske unije, kako bi bolje shvatili načelo e, dosljednosti na politici razvoja Europske unije. Unatoč poteškoćama s kojima smo suočeni, ovdje građani nam kažu da su e, u velikoj većini za razvojnu pomoć i da su solidarni sa našim siromašnim partnerima. Trebamo sve učiniti što možemo kako bi taj duh i dalje živio, kako bi radili u toj volji solidarnosti putem konkretnih aktivnosti. Ovom prilikom želim zahvaliti kao prvo Europski parlament, a prije svega gospođi McEwen i e, odboru za razvoj na vašim doprinosima koje ste nam prenijeli tijekom ove Europske godine razvoja. Sljedećeg kod sljedećih, e, dana ćete biti s nama u Luksemburgu, gospođo McEvan, kako biste prisustvovali za zaključku ove godine. Imali smo vrlo strog kalendar, imali smo zajedno, zajedne obveze, Komisije Vijeća Europskog parlamenta. Sve to čini nasljeđe za Europsku godinu razvoja. Imat ćemo izjavu koja će se simbolički potpisati u Luksemburgu 9. prosinca kako bismo i nastavili raditi u duhu ove godine kako bismo pozvali institucije Europske unije i države članice da i dalje nastave sa naporima vezano za osvještavanje europskih građana nakon e, ove godine 2015. godine. Hvala, povjerenik Mimica. Hvala, gospodine predsjedavajući. Uvaženi zastupnici. Dolazimo do kraja Europske godine razvoja. To je bila godina partnerstva, inovacije, umrežavanja i razmjene iskustva. Europske institucije su se ujedinile sa nacionalnim vladama i parlamentima, sa civilnim društvom, privatnim sektorom i međunarodnim organizacijama, a sve kako bi promicale poruku da je razvojna pomoć i suradnja važna za sve. Naš moto, naš svijet, dostojanstvo i budućnost nepristano nas je podsjećao na to da razvojna suradnja nije vezana samo uz ljude u zemljama u razvoju. To se tiče i toga kako mi kao europljani reagiramo na njih. Zahvaljujem parlamentu na široj ulozi u promicanju i podržavanju Europske godine razvoja. Njihova je potpora poprimila različite oblike. Evo, na trgu pred ovom zgradom imamo postere o godini razvoja. Zahvaljujem i gospodinu Šulcu, gospođi Lindy McKevin, a gospodinu Charlesu Gorensu na vrlo snažnoj potpori. 2015. godina bila je ključna godina za razvoj uz program za djelovanje iz Adisa Abeba i program za održiv razvoj do 2030. a nadajmo se i uz ambiciozan plan za klimatske promjene ćemo ostvariti za rezultate. Uz to na cijelom svijetu imamo sve više izbjeglica i migranata što nas zaista otrežnjuje i podsjeća na to da moramo iskorijeniti glavne uzroke za migracije. Drugim riječima, svi trebaju imati perspektivu dostojanstvenog života u svome domu, a ne da bježe od gladi, straha, rata, nesigurnosti ili kršenja ljudskih prava. Ja mislim da je uspjeh godine za razvoj upravo u tome što smo sklopili partnerstvo sa mnogima unutar i van Europe. Zadovoljan sam što su i komisija i vijeće i parlament prepoznali i prepoznat će nasljeđe ove godine na službenoj ceremoniji zatvaranja u Luksemburgu. Zadržimo se u tome duhu suradnje i komunicirajmo i dalje o važnosti razvojne suradnje i nakon kraja ove godine. Trebali bismo svi nasljeđe Europske godine za razvoj i dalje promicati. Neka to bude platforma i zajednički okvir za nastavak daljnjeg dijaloga o razvojnoj pomoći u Europi u nadolazećim godinama. Hvala. Hvala vama.

Plava karta gospodina Canija, prihvaćate? Imate 30 sekundi, gospodine Cani. Puno vam hvala na tome što ste mi dali riječ. Ne želimo sporavati ono što je kolega rekao. U 2015. godini planovi su se promijenili. Vi ste rekli da bez mira nema razvoja. U ovoj godini svjedočili smo tome da bez razvoja nema niti mira. Europa na kraju krajeva sada ima prigodu da vanjsku politiku iskoristi u svrhu razvoja. Slažete se? Gospodine Stier, 30 sekundi

Nemam prijevod. Neki lepton. Hvala gospodine predsjedavajući. Dvije brze poruke. Mi smo započeli ovaj tjedan i rekli smo da ne želimo samo riječi, nego i djelovanje. Dakle, imali smo sporazum iz Adisa Bebe, zatim COP21 u Parizu sljedeći tjedan i ranije sastanke. usuglasili smo i novi akcijski plan. A sada sve te obveze trebamo pretočiti u praktične mjere. O tome su i povjerenik i predstavnik vijeća govorili. Moramo ispuniti svoja obećanja. Gospodine Mimica, mi smo govorili o europskom konsenzusu glede razvoja. Sada bi bio pravi trenutak da se svi partneri uključe i preuzmu um, na sebe obvezu širenja razvoja u narednih 15 godina. Zahvaljujem na kraju i Luksemburškom predsjedništvu, latinskom uh, predsjedanju, na njihovom radu, a i svim kolegama i kolegicama koji su nas tijekom cijele godine poticali i širili istu poruku. Gospodin Zulik u ime e, konzervativaca. Izvolite. Hvala. Razvojna pomoć EU-a uglavnom je rezultat dobrog alata marketinga. Dvije trećine ljudi u Europi misli da bi trebalo povećati rashode za razvojnu pomoć. Unatoč svim manjkavostima razvojnih projekata EU-a. Projekata koji propadaju i e, toga što Europska unija troši na marketing. Europska unija više novca troši na vlastitu promidžbu od Coca-Cola u cijelom svijetu. U isto vrijeme zemlje članice se manje sudjeluju u razvojne pomoći. Recimo Finska sa 0,82 e, na 0,6, Francuska sa 0,5 na 0,2. Dakle, nije realistično od zemalja poput Francuske, Grčke ili Portugala koje imaju dugove koje moraju riješiti da daju 0,7% e, svojeg e, BNP-a za razvojnu pomoć moramo na realnim osnovama temeljiti razvojnu pomoć. Gospođa Hautala, 30 sekundi. Ja želim kolegu pitati sljedeće. U finskoj vladi su njegovi e, kolege iz e, stranke slavili e, rez proračuna za 42%. Pa slažete li se sa svojim kolegama iz Finske da je to bio pravi potez? Nisam baš shvatila što ste željeli reći. 30 sekundi za odgovor. Slažem se s time. I Finska je zemlja koja je u recesiji, ima svoje probleme i teškoće, te mora provesti reforme. Dakle, cilj je bio da se deficit ne produbi. I Europska unija je u dugovima. Moramo krenuti bolje upravljati gospodarstvom i financijama, a onda tek spašavati ostale. Ako ćemo stvarati sve veće i veće dugove, nećemo biti baš veliki heroji, niti moći spasiti mnoge oko sebe. Hvala. Gospodin Görens, hvala vam gospodine predsjedavajući. Možemo reći da nakon 11 mjeseci kampanje podizanja svijesti na velikoj razini, da je Godvoja bila uspješna došlo je do suradnje između raznih dionika, političkih dionika, predstavnika nevladinih udruga, teritorijalnih predstavnika i predstavnika političkog sektora. Veliki izazovi u 2015. godini su pokazali koliko je neophodan doprinos razvoja za rješavanje naših problema, recimo izbjeglička kriza. Nekoliko proteklih tjedana nam pokazuju koliko je bilo važno staviti načelo dostojanstva u samo središte kampanje 2015. godine. Neki, prije svega Europska komisija i neke države članice su djelovali sukladno tom načelu. Drugi, iako su podržali ideju Europske godine razvoja, su bili više naklonjeni tome da budu indiferentni. Niti jedan prag, niti jedna gorna granica, niti jedno razmišljenje koje se temelji na različitosti ne može dovesti u pitanje poštivanja načela dostojanstva. Europska godina razvoja nas toga podsjeća da su trenutni problemi nejednakosti, lošeg upravljanja, e, prijetnji unutarnjem miru u e, zemljama u razvoju rezultat onoga što smo pravili tijekom proteklih 15 do 20 godina. Ti problemi su rezultat našeg djelovanja, ali isto tako i rezultat našeg nedjelovanja. Ono što propuštamo ili odbijamo učiniti danas će utjecati na situaciju na svijetu u idućih 20 godina. Moramo biti odlučni, čvrsti, strogi kada se radi o našim obećanjima, a naša obećanja ćemo morati realizirati sukladno našim načelima, ali isto tako i sukladno sredstvima koje mislimo mobilizirati kako bi se ona ostvarilo. Ne smijemo zaustaviti veliku kampanju za podizanje svijesti 2015. godine, a i slogan Europske godine razvoja treba isto tako učiniti trajnim i treba nastaviti na putu kojeg smo zadali 2015. godine. Trebamo dakle raditi bez popuštanja u sukladno, sa sloganom Europske godine razvoja odluka vijeća Europskog parlamenta ide jasno u tom smjeru i s time treba biti zadovoljan. Hvala. U ime Europske ujedinjene ljevice, gospođa Sanchez, izvolite. Hvala predsjedajućem. Povjereniče, neću govoriti o tome jesu li stvari pozitivne ili negativne vezano uz razvojnu godinu. Još je rano. 2015. je bila teška godina. Od srpnja imamo novi okvir za razvoj. Od rujna imamo novi program vezan uz razvojni razvoj unutar UN-a. A ovog tjedna ćemo, nadajmo se, u Parizu usvojiti ambiciozan plan vezan uz klimatske promjene. No ne možemo se opustiti. Preostalo nam je još mnogo posla. O nama ovisi hoće li 2015. godina ostati samo prazno slovo na papiru ili će se pretočiti u prava dijela, a to želimo. Što se tiče naše agende do 2030. Ona je univerzalne naravi. Želimo ju pretočiti u stvarnost. Dio našeg djelovanja mora biti vezan i usto da osiguramo dosljednost razvojnih politika. To treba postići kako bismo onda postigli sve ciljeve ne bismo trebali jednom rukom uzimati e, ono što drugom dajemo drugima. Jednako tako nemojmo oslabljivati globalni jug i stalno zagovarati razvojnu pomoć. Ako si postavimo sve te ciljeve, a postignemo ih, onda ćemo moći reći da je ova godina bila godina razvoja i promjena. Hvala u ime zelenih, gospođa Ojbuh. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Staviti temu na naš dnevni red, to je zasigurno bilo vrlo važno. Ja sam sama u Njemačkoj sudjela na mnogobrojnim događajima gdje se žustro raspravljalo o trgovini, o migracijama, o suverenosti i što se po tom pitanju čini ili ne čini. I dobro je isto tako i naznačiti što smo sve napravili ali ne možemo se sada odmarati. Sada nakon tih riječi trebaju uslijediti konkretna dijela, konkretna dijela koja osiguravaju dostojanstvo čovjeka i koji će osigurati budućnost naše djece. A tu se prije svega radi o regionalnim vladama, ali i o svakom građanu i svakoj građanki. Što se tiče izbjegličke rasprave, to znači da treba osigurati i dostojanstvo izbjeglica. Trebamo ih prihvatiti u našim zemljama i moramo biti spremni naći rješenje za te izazove kako bismo zajedno naše rješenje. A što se tiče ciljeva za održiv razvoj, tu se radi o nama. Mi trebamo smanjiti naš otpad, trebamo smanjiti potrošnju energije, trebamo e, živjeti sukladnije, a za to e, nam nisu e, potrebni, potrebni propis izvana. To znači djelovati u interesu svija, a zapravo se tu radi o dosljednosti naših politika. Ελευθερίας και άμεση δημοκρατίας, το λόγο έχει ένα λεπτό ο κύριος Κοράου. Grazie, grazie. Riječ ima gospodin Korao. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ne mogu dati tako pozitivan sud o ovome kao što su dali drugi kolege o e, Europskoj godini razvoja jer jako smo s jedne strane iskoristili sredstva kako bismo govorili o razvoju. Istina je da se i o razvoju govorilo iz drugih razloga zbog e, krize izbjeglica, zbog e, povećanja migracijskog priljeva u Europu i onda su se neki počeli pitati sljedeće ne bi li možda trebalo, kako bi se riješili ti problemi, poslužiti se razvojnom politikom izvan Europe. No, ove godine nismo uspjeli pokazati činjenicama da je razvoj bitan, zato jer nije zabilježen nikakav značajan porast niti programa, niti rezultata iz e, ovogodišnjih rasprava i iz obveza e, u rujnu nadamo se da će proizići i pozitivni učinci za budućnost. No, ovo nije trenutak da podvučemo crtu i da govorimo o rezultatima, nego da se nadamo da će se nešto promijeniti. Jer kao što je rekla kolegica Sanchez, mi radimo u instituciji u kojoj desnica ne zna što radi ljevica. Možda je ljevica e, jača jer promiče trgovinsku politiku koja je zapravo popuna i sa načelima suradnje. Hvala. E, čuli smo sada govore u ime klubova zastupnika, a sada riječ ima gospodin Stugar na minutu i pol. Hvala. U razvoju se govorilo ne samo u protekloj godini, nego se zato izdvajalo uvijek mnogo sredstava iz europskog proračuna. Koji su bili učinci? Pa koje učinke možemo očekivati ako e, isplaćujemo sredstva diktatorima u Zimbabveu i e, drugim zemljama? Pomislite na ono što se dalo Mugabeu i e, što se događalo tamo. Dakle, to, mi možemo utjecati samo na sitne dijeliće toga. Mugabe je kupio privatni zrak poplova, također i diktator u Gabonu ima prekrasan stan, e, e, ima milijune eura koje čuva u Parizu. No, e, najrazarući, najviše razarajući učinak je ta međuovisnost koja postoji između vlasti i građana građani su spremni plaćati poreze vlastima koje se opravdaju, dakle trebaju jednu vladu, a e, na taj način bismo mogli postići na neki način poreznu etiku. No ako te korumpirane osobe stalno dobivaju novac izvana, onda će možda građani reagirati na to jer to nije nada naroda. Narod se nada u razvojnu pomoć, ali ta razvojna pomoć odlazi u ruke korumpiranih. Dakle, ovo neće biti godina pomoći razvoju, nego e, godina borbe protiv korupcije. Hvala, gospodin Preda. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovdje u Briselu glasujemo o odluci o Europskoj godini razvoja i evo ove godine govorimo i o provedbi uredbe o razvoju. Dakle, tijekom godinu dana imali smo priliku informirati naše europske građane o 12 prioritetnih tema. Imali smo mogućnost objasniti im na koji način trošimo novce poreznih obveznika, što se radi za razvoj i kako ta pomoć može promijeniti živote građana u najsiromašnijim državama svijeta. Što se tiče Rumunske, a i mnogih drugih novih država članica Europske unije, koje nemaju dugu tradiciju na tom području suradnje po pitanju razvoja, ova je godina bila vrlo dobra prilika da se obavijeste građani o prioritetima na području razvoja. Ja sam stalni izvjestitelj za politike vezano uz razvoj i ja pozdravljam što je taj koncept bio jedan od prioriteta u Europskoj godini razvoja. Europska unija mora imati pravedni i koherentan pristup prema državama razvoju i to treba objasniti građanima. Europska godina razvoja predstavlja ulaganje u našu budućnost. To nije samo obična kampanja za podizanje svijesti. Potrebni su nam zajednički napori ako želimo ostaviti ciljeve za 2030. godinu. Potrebno je sudjelovanje različitih dionika, a bez sudjelovanja građana koji bi također trebali predstavljati pokretače tog razvoja nećemo uspjeti ostvariti napredak. Hvala vam na pažnji. Hvala. Hvala na jednu minutu, gospodin Guerrero. Hvala. Evo, stigli smo do kraja ove godine i to je godina u kojoj se odvilo dosta međuinstitucionalnog dijaloga i dogodila se suradnja između uh, socijalnih aktera i također ostali smo dosljednji u svojim stavovima u odnosu na međunarodne uh, vodstvo. No sada imamo više problema nego u siječnju, imamo više raznih kriza, humanitarnu krizu, sukobe koji traže odgovore i to ambicioznije odgovore nego što smo dali na početku godine. Trebali bismo iskoristiti izazov eh, odgovora na eh, ove ugroze sa odlučnošću. Dakle, prvi izazov je poštivati naše obveze, dakle izdajanje od 0,7% iz proračuna kako bi eh, oni koji su najsiromašniji mogli imati koristi od toga. To je naša budućnost i to je zapravo pitanje naseđa ove Europske godine razvoja. Hvala. Gospodina Jazdovski ima riječ. Potpora razvojnoj pomoći je dužnost Europe i to je e, Papa Ivan Bavao II to naglasio u svojim svisima. To je dužnost Europe i ja e, bih htio da se to učini na razuman način. Ne bismo trebali o tome govoriti kao o marketinškoj kampanji, nego e, bismo trebali procijeniti konkretne rezultate na terenu. Trebamo dati odgovor na sljedeće pitanje. Možemo li naše rashode pomiriti sa onime što je učinjeno u tim zemljama u razvoju? Naravno, e, naša davanja trebaju popratiti i drugi akteri na međunarodnoj sceni poput SAD-a i Kine. Dakle, trebamo pokazati pouzdanost, a ne pjeskati se po leđima. I trebamo odgovoriti na izazove modernog doba, migracije i izbjeglica. Uvjeren sam u potpunosti da se razvojna politika treba promijeniti, revidirati kako bi učinkovito odgovorila na ove izazove. Hvala kolegi Ujazdovskom, a sada riječima gospođa Anderson na jednu minutu. Hvala. Europska unija je najveći donator pomoći u svijetu, no koliko te pomoći odlazi doista za razvojne potrebe? Koliko je sredstava umjesto toga otišlo za potrebe vojske i ostaloga? Europska godina razvoja nastojala je se pobrinuti za iskorjenjivanje gladi i siromaštva, no ipak je Europa pridonijela širenju toga, sudjelujući izravno ili putem zastupnika u ratovima u Africi i drugdje je li se ta pomoć iskoristila možda za više bombi u Siriji. To nije niti odgovor, niti pomoć, nego to samo proizvodi više izbjeglica. Rečeno je prošlog tjedna da će takav rat dovesti do ruševina i tisuće djece će ostati bez obrazovanja. Dakle, brojne nevine žrtve, a više novca u džepovima trgovaca oružjem. Trebaju razvojni ciljevi koji će spriječiti ekstremno bogaćenje i koji će priznati da siromaštvo nije e, prirodna patologija, nego je stvorena čovjekovim djelovanjem. Hvala kolegici Anderson. Sada riječ ima kolegica Hautala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ova godina razvoja se sada približava kraju. A odvijaju se također i ambiciozni pregovori o klimatskom sporazumu no, želim skrenuti vašu pozornost na činjenicu da trebamo ulagati više u prilagodbe na e, klimatskim e, promjene u e, najsiromašnijim zemljama u svijetu, poput zemalja Sahela u Africi, jer su to najosjetljivije zemlje i njihova stanovništva nemaju nikakve zaštite kada je riječ o daljem napredovanju klimatskih promjena tržne sile djeluju na području ublažavanja klimatskih promjena, ali zapravo se malo pažnje obraća prilagodbi i zbog toga na to trebamo usmjeriti svoju razvojnu politiku. E, hvala kolegice Hauktala. Dopuštate li pitanje? Kolege. Kolik Stugo? Gospodina Štugera. Izvolite. Hvala lijepa. Htio sam postaviti pitanje kolegici. Imamo izbjeglice, imamo klimatsku promjenu, Ljudi dolaze ovamo zato jer se klimatski uvjeti pogoršavaju. Trebamo izdvajati razvojnu pomoć, više razvojne pomoći za te zemlje. To je začarani krug. Ja dolazim iz Nizozemske i to je doista osjetljiva zemlja zato jer se nalazimo ispod razine mora. Tako da postoji velika mogućnost da će i e, Nizozemska vratiti te milijarde koje su utrošene u taj začarani krug. Hvala kolega Stugar na vašoj izjavi. Mislim da je nizozemska u mogućnosti pomoći doista najsiromašnijim zemljama u svijetu da se prilagode klimatskim eh, promjenama. Vi raspolažete određenom eh, tehnologijom, a ono što se od nas očekuje u pregovorima koji su u tijeku je da najbogatije zemlje stave na raspolaganje tehnologiju koje su razvile. To je tehnologija za kontrolu poplava, također riječ je o ulaganjima i u obnovljive izvore energije i u energetsku učinkovitost, a to nizozemska doista može prenijeti siromašnim zemljama. Hvala lijepa. Achso, Sie stehen schon. Ich habe gedacht, da kommt noch mal eine blaue Karte. Ich will kurz sagen, dass ich gerade den Knopf zum Unterbrechen... Želim samo kratko reći da nisam našao malo prije gum za prekid govornika. Kad dopuštam plave kartice, onda ću u buduće odmah nakon 30 sekundi vas prekinuti, a da prije toga ne dajem neke posebne naznake. Slijedi kolega Jill na jednu minutu. Mikrofon, eh, restart. There is no micro. E, nismo čuli, molim vas, počnete iz početka. Ova godina, 2015. godina, je e, Europska godina razvoja. Siguran sam koji, da oni koji ovo prate preko YouTube-a i ovo troje na galeriji su dosta svjesni toga. No, budimo realistični. Kao što sam i predvidio prošle godine, tapšemo se po leđima i imamo propagandnu kampanju koju je javnost u potpunosti ignorirala. 17 milijuna eura koje je potrošeno na to moglo se i trebalo iskoristiti za spašavanje života. Ne za oglašavanje toga kako smo suosjećajni i sjajni i to novcima poreznih obveznika. Europska godina razvoja neće ostaviti nikako nasljeđe. Vielen Dank, Herr Kollege für eine Minute Hvala. E, kolega Lic ima riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Europska godina razvoja je po mom mišljenju bila izuzetno uspješna godina zato što je pokazala koliko je važna politička dosljednost u razvojnoj politici. To se pokazalo u 12 tematskih mjeseci gdje se upravo o tome i radilo. Ja sam potaknuo i da u Njemačkom Bundestagu imamo sličnu, slični instrument a imamo i izvještaj međuvremenu našeg stručnog odjela. Imamo pozitivne i negativne strane. Na konferenciji u Addis Bebi, nažalost nismo uspjeli postići da se 0,7% od e, bruto nacionalnih dohotka obeća za razvojnu pomoć e, od strane Europske unije i država članica. Istovremeno smo imali dobru kampanju, tu se slažem s kolegama, gdje smo pokazali primjerice da se može imati jači e, savez, e, pitanju recimo tekstilne industrije, potaknuto i od strane predsjedništva. To je isto tako bio, bio i poticaj za održive ciljeve, za povećanu dosljednost. Ja zahvaljujem predstavniku vijeća i povjereniku na dobroj suradnji koju su stavili s Europskom parlamentom i s odborom. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Lic. Jednu minutu ima kolega Silva Pereira. Senhor Presidente, caros colegas, Gospodine predsjedavajući, uvažene kolege, gospodine povjereniče, ova Europska godina razvoja nije promijenila svijet, to je istina. Nismo mogli to niti očekivati. No, poslužena nam je kako bismo podigli razinu svijesti o tome u, u javnosti, pokrenula je raspravu, a iznad svega dovela je do e, razvoja projekata i partnerstva putem e, važnih međunarodnih konferencija poput one u Addis Abebi i u Yorku. No, ništa od onoga što smo učinili daje nam javstvo za uspjeh. U poštivanju naših obveza odredit ćemo budućnost razvojne politike. Kada nema političke volje i kada se smanjuju sredstva za razvojnu pomoć, postoji niz razloga za zabrinutost i za oprez. I upravo taj oprez i pozornost su nam danas potrebni i zbog toga tražimo od Europske komisije upravo to. Hvala vam lijepa kolega Silva Perina. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Vrlo mi je žao što ne mogu dati riječ svim kolegama i kolegicama, imamo dvostruko više javne riječi nego što ih mogu prihvatiti, stoga vas molim za razumijevanje. Započet će kolega Šogor. Mislim da ćemo se svi složiti da je razvojna politika značajna, naročito u svijetlu posljednjih migracijskih prijeva i sadašnje konferencije o klimatskim promjenama u Parizu europski građani žele ubrzati razvoj u najsiromašnijim zemljama svijeta, to im je u interesu i također žele tamo e, potaknuti bolji, bolju kvalitetu života. No, ako stotine tisuća ljudi u radnoj dobi odaberu otići iz vlastite domovine, to znači da postoji problem i migracija također uništava izglede tih zemalja za budućnost. Zbog toga se trebamo pobrinuti za stabilizaciju tih zemalja koje su u sukobu zato jer mladi kvalificirani ljudi koji napuštaju te zemlje predstavljaju nadu tih zemalja koje trebaju prestati biti ovisne o našoj pomoći. Hvala kolega Šogor. Riječ ima kolega Marijas. Hvala, gospodine predsjedavajući. 2015. je bila također godina u kojoj je Europska unija zadala postizanje nekih ciljeva, a jedan od tih ciljeva je povezan sa kršenjem ljudskih prava i diskriminacijom i sa sprječavanjem isključenja. Europska unija ne promiče zapravo razvoj u vlastitim zemljama članicama. Tako da će u sljedećih nekoliko godina biti potrebni napori kako bi se otvorilo više radnih mjesta i kako bi se ostvario rast. No, ova sredstva koja su za to izdvojena nisu ni izbliza dovoljna, naročito za zemlje Južne Europe. Dakle, ne možemo ostvariti niti naše razvojne ciljeve, a samo većim zaduživanjem zemalja, naročito Grčke, moći ćemo ostvariti razvoj

Danas govorimo o razvojnoj pomoći koju isplaćuje Europska unija takozvanom trećem svijetu. I to 2015. godine u okviru te pomoći zapravo se u prosincu trebalo staviti naglasak na e, povezivanje rasta i e, poštivanja ljudskih prava. No to je ironično jer tek prije tri dana je Europsko vijeće politički i financijski nagradilo Erdoganov režim u Turskoj, pritome zanemarajući u potpunosti kršenja ljudskih prava. U Ankari prije nekoliko tjedana su, mirni prosvjednici su poklani. I također je prije nekoliko dana došlo do štrajkova u toj zemlji i svi napori E, za e, borbu protiv e, ISIS-a su pritome zanemareni. Europska unija u potpunosti uništava svoje vrijednosti i u potpunosti ih zanemaruje. Hvala kolega Krisokonos. Riječ ima kolega Etheridge. Hvala. U Ujedinjenoj kraljevini razvojna pomoć je kontroverzno pitanje. Dakle, kada se reže obrana, obrazovanje, javni red i mir, zdravstvo, onda se brani e, pomoć za razvoj. I e, siguran, sam da e, ljudi ne bi bili baš oduševljeni kada bi e, saznali da isplaćujemo pomoć drugim zemljama i to zapravo čudnim diktatorima diljem svijeta, a onda novac poreznih obveznika koji odlazi u Europsku uniju se šalje dalje i također kao dodatak tome još više novca poreznih obveznika se troši na to da nam se kaže kako je to lijepo i krasno to je zapravo najgora e, medvjeđa usluga Britaniji i to je zapravo strašno. Hvala vam kolega Efrić. E, kolega Bunano na kraju, za riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Osim što sam zastupnik u Europskom parlamentu, gradonačelnik sam i jednog gradića u sjevernoj Italiji. I kada promatram eh, proračun Europske unije i kada vidim kako se novac troši, svaki puta dobijem čir na želucu. Trebam eh, stalno uzimati tablete zato jer pobjesnim kada vidim kako se baca novac, a s druge strane i u Italiji i Europi Postoje brojna mjesta gdje se pazi na rashode kako bi se pomoglo građanima, poduzećima i onima koje je to doista potrebno. Dakle, ovo je uvreda. Zbog toga što smo mi, recimo, financijski ispravni. A novac se poklanja, kao što su rekli kolege, Turskoj 10 milijardi eura, a sada još i više a vidimo kako Turska funkcionira. To je uvreda. Zatim isplaćujemo sredstva drugim zemljama u svijetu, a zaboravljamo na naše građane, Europu, europljane, na one koji plaćaju porez koji nam onda daje ta sredstva. Hvala vam lijepa kolega Bunanu S time smo završili spontanu javljanje za riječ. I na završetku rasprave sada prvo ima ponovno riječ Gospodin povjerenik Mimica. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Na početku godine Znali smo da će 2015. godina biti ključna za iscrtavanje budućnosti razvojne suradnje na međunarodnoj razini. Usvajanje novih ciljeva održivog razvoja zadalo nam je nov kontekst za naš rad u narednih 15 godina. Svijet je sve složeniji i sve se brže kreće. Događaju se nove krize, novi izazovi se pojavljuju, a to posljedice ove godine i sve to naglašava koliko je bitno da migracija radi za razvoj da razvoj radi za migraciju. Naša komunikacija o razvojnim pitanjima treba biti uključiva i odgovarajuća situacija. i treba uključiti i širu javnost, naročito mlade muškarce i žene ili također u podršku e, razvoja i nakon ove godine. Dakle, nadogradimo ono što smo učinili tijekom ove godine kako bismo osigurali da se i dalje čuje glas onih najranjivijih. Hvala. Hvala lijepa gospodine povjereniče Mimica. Sada govorim ime vijeća. Gospodin ministar Šmit, hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Još jednom bih htio zahvaliti Europskom parlamentu na njegovom doprinosu u uspjehu Europske godine razvoja. Doista je ova godina je pri kraju, no naši napori za iskorjenjivanje siromaštva i za stvaranje mirnijeg i pravednijeg svijeta trebamo nastaviti, to jest još i intenzivirati. A prije svega to se treba pretočiti konkretno u obliku naše suradnje na području razvoja vezano uz ostvarivanje obveza koje smo preuzeli. Te obveze moramo poštivati. 1,3 milijarde ljudi otprilike još uvijek živi u izrazitom siromaštvu. Iako stotine milijuna ljudi nije više siromašno, ipak trebamo ustvrditi da postoje nejednakosti unutar samih država koji su se još i pojačali u mnogim regijama svijeta. Život našeg samog planeta je sada dovedno u pitanje i mnogi dijelovi svijeta su pod utjecajem klimatskih promjena. Sve stoga trebamo učiniti što možemo sada, sada u Parizu, kako bismo se suočili s tim klimatskim izazovom, jer se i tu radi o održivom razvoju. Isto tako, dakle, nema mira bez razvoja, to je već nekoliko puta rečeno, nema sigurnosti u svijetu gdje postoje nejednakosti po pitanju razvoja i to značajne nejednakosti. Potreban nam je taj angažman za razvoj i e, to je nešto što ne treba završiti samo ove godine. Treba i dalje podizati razinu svijesti, informirati osobe i to na aktivan način. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine ministre Schmidt. S